Zapisnik i tekstovi od zasjedanja od 11. studenog na raspolaganju su imali primjedbi. Konstatiram da primjedbi nema, stoga usvajamo zapisnik.